I hope that everybody has kissed everybody so we can proceed. Nadam se da ste se svi međusobno čestitali, tako da možemo prijeći na obrazloženja glasovanja. Gospodin Mamikins Mamikin ima riječ. Kolege, molim vas, prelazimo sada na obrazloženja glasovanja i moramo pokloniti svu našu pozornost kolegama. Deci pentru recomandare doamna Sandra kalniete acordul global de parteneriat și cooperare cu Vietnamul, domnul Mamikins. Izvješće Kalnijete, okvirni sporazum o suradnji između Europske unije i Vijetnama. Gospodin Mamikins ima riječ. Hvala. Povijest Europske unije i Europe pokazuje da trebamo unijeti promjene u, u naše sporazume kako bismo obuhvatili pitanje pristupanja